scenarije što se tiče oporavka i sanacije središnjih drugih ugovornih strana. E, financijske izvedenice bolje bi se uredile. Ovo je zadnji element u ovom paketu. Pozivam vijeće i komisiju da osiguraju da ovaj e, ključni zakonodavni akt dobije prioritete kako bismo bolje zaštitili investitore i financijski sustav u cjelini. E, zahvaljujem kolegama iz odbora Ekon e, koji su e, surađivali i radili na ovom dosjeu. Zahvaljujem svima koji su u proteklom desetljeću radili na ovom području. Hvala svima. Hvala. Imamo jedinstveno glasovanje, pojmenično glasovanje otvaram. Zatvaram. Usvojena. Dakle, e, zaključeno je prvo čitanje parlamenta. Izvješće FOX, Evropski pružatelji usluga skupnog financiranja za poduzeća. Opet imamo pomenično glasovanje, otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. Parlament je zaključio ovaj dokument u prvom čitanju. Imamo izvješće Naktegal, tržište financijskih instrumenata, opet na glasovanje, otvaram. Zatvaram. Usvojeno. Prvo čitanje parlamenta je zaključeno. Čestitamo izvjestitelju. Izvješće kod Europski fond za regionalni razvoj, Kohezijski fond. Dakle, e, prijedlog za odbijanje komisijnog prijedloga, glasovanje otvoreno, pojmenično glasovanje. Glasovanje zatvoreno. Prijedlog je odbijen. Onda krećemo na nacrt zakonodavnog akta, amandmana, e, amandmani odbora, sve skupa, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman, znači, e, odbora 3, poimenično glasovanje, otvoreno. Zatvaram. Usvojeno. Amandman 4, u dva dijela. Prvi dio, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio, poimenično glasovanje, otvaram. Zatvaram. Usvojeno. Amandman 18, e, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 19, tri dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Treći dio na glasovanja otvaram. Zatvaram. Odbijeno. 20. Poimenično glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. 41 u dva dijela. Prvi dio poimenično glasovanje otvoram. Zatvaram. Usvojeno. Drugi dio. Poimenično glasovanje otvaram. Zatvaram. Usvojeno. 43 u dva dijela. Prvi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Drugi dio poimenično glasovanje. otvoram. Zatvaram. Usvojeno. 48. Ko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 54 u dva dijela. Prvi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Drugi dio poimenično glasovanje. otvoram. Zatvaram. Usvojeno. 59, dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. 60 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 66 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 67 za, provjerit ćemo 66. Otvaram glasovanje za 66. Provjera. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Velika većina. 67 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 68 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 69 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 70 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 80 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 82 pojmenično glasovanje otvaram. Zatvaram. Odbijeno. 91 za. Protiv. Suzdržani usvojeno. 92 za. Protiv. Suzdržani usvojeno. 93 za. Protiv. Suzdržani usvojeno. 98 promjenično glasovanje otvaram. Zatvaram. Usvojeno. 101 u dva dijela prvi dio poimenično glasovanje otvaram. Zatvaram. Usvojeno. Drugi dio, pojmenično glasovanje otvaram. Zatvaram. Odbijeno. 102. Poimenično glasovanje otvaram. Zatvaram. Usvojeno. 106 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 110 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 113 za protiv, suzdržani, usvojeno. 122 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 225 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 226 promjenično glasovanje otvaram. Zatvaram. Odbijeno. 227 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 33 u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. 228 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 212 pomenično glasovanje otvaram. Zatvaram. Odbijeno. 34 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 229 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 230 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 52 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 231 se ne razmatra, 232 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 58 u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. 233 se ne razmatra, 234 pojmenično glasovanje otvoreno. Zatvaram. Hvala. Amandman je odbijen. 202 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 235 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 196 i 203 promjenično glasovanje otvoreno. Zatvaram. Odbijeno. 71, 72, 73 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 236 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 197, 204, pojmenično glasovanje otvaram. Zatvaram. Odbijeno. 74, 75, 76 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 237 za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 198 do 205. pojmenično glasovanje. Otvoreno. Zatvaram. Odbijeno. 77, 78 i 79 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 238 pojmenično glasovanje otvaram. Zatvaram. Odbijeno. 83, 191 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 84, 192 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 193 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Dakle, 85-86 na razmatraju, 239 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 87-194 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 206 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 88 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 240 pojmenično glasovanje otvaram. Zatvaram. Odbijeno. 2, 4, 1. Pojmenično glasovanje. Otvaram. Zatvaram. Odbijeno. 207. Za. Protiv. Suzržani. Odbijeno. 2, 4, 2. D. Za. Protiv. Suzržani. Odbijeno. 2, 4, 3. Pojmenično glasovanje. Otvaram. Zatvaram. Zatvaram. Odbijeno. 94, 95, 96, 97 poimenično glasovanje Otvoram. Zatvaram. Usvojeno. 213 za, a ne, ne, ne da se. 244D za, protiv, suzdržani, odbijeno. 99 u dva dijela, prvi dio poimenično glasovanje Zatvoram. Zatvaram. Usvojeno. Drugi dio pomenično glasovanje. Otvaram. Zatvaram. Usvojeno. Dakle, 208 se ne razmatra. Ne, 208 se razmatra za. 208 za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 185 pomeni... Dobro, provjerit ćemo 208. Otvaram glasovanje za 208. Zatvaram. Odbijeno. 185 promjenično glasovanje. Otvaram. Zatvaram. Odbijeno. Idemo na 105 dijelova, svaki poimenično glasovanje otvaram za prvi dio. Zatvaram. usvojeno. Drugi dio otvaram. Zatvaram. Odbijeno. Treći dio otvaram. Zatvaram. Odbijeno. Četvrti dio otvaram. Zatvaram. Odbijeno. Peti dio otvaram. Zatvaram. Također odbijeno. 188, 99, 209, pojmenično glasovanje, glasovanje, a ne, one se ne razmatraju. Kao i 214. Idemo na 103D i 245D, poimenično glasovanje, otvaram. Zatvaram. Usvojeno. 186 promjenično glasovanje otvaram. Zatvaram. Odbijeno. 246D promjenično glasovanje otvaram. Zatvaram. Odbijeno. 105. Ko je za? Protiv? suzdržani, usvojeno. 189 poimenično glasovanje, otvoreno. Zatvoreno. Odbijeno. 108 poimenično glasovanje, glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. 247 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 248D poimenično glasovanje, otvaram. Zatvaram. Odbijeno 200 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 215 za, znači 215 i 16 ne razmatraju. 217 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 218 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 211 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 195, 201 pojmenično glasovanje otvoram. Zatvaram. Odbijeno. 11 na glasovanje otvaram. Zatvaram. Četiristo sedamdeset. Sto devedeset za. Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Dakle, 13 se ne razmatra. Idemo na 14 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 219 se ne razmatra. 187. 187 pojmenočno. Aha, i ovo se ne razmatra. Dobro. Aha, idemo dakle na amandman 15 pojmenično glasovanje. Otvaram. Dakle, amandman 15. Zatvoreno glasovanje usvojeno. 220 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 221 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 16 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 222 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 223 poimenično glasovanje otvaram. Zatvaram. Odbijeno. 25 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 224 se ne razmatra. Idemo sada, znači, sa prijedlog komisije, pojmenično glasovanje, otvoreno, zatvoreno. I, znači, usvojeno 475, to je bio prijedlog odbora i čestitamo izvjestitelju. Relazione Dalli, livelli di prestazioni. A sad idemo izvješće Dali za vrijednosti emisija za nove osobne automobile i za nova laka gospodarska vozila. Glasovanje o e, privremenom sporazumu, glasovanje otvoreno, poimenično glasovanje, zatvoreno. Usvojeno. E, znači, deklaracija komisije odbora e, za protiv suzdržani usvojeno. Dakle, ovime je zaključeno prvo čitanje parlamenta. Čestitam izvijestiteljici. Izvješće RIS, smanjenje utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš. Idemo znači na privremeni sporazum, poimenično glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. Dakle, čestitamo izvjetiteljici zaključeno u prvom čitanju gnojbi e, proizvodi Europske unije, izvješće Turkanu. Glasujemo o sporazumu i pojmeničnim glasovanjem otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. Dakle, također je zaključeno u prvom čitanju, čestitamo izvjestitelju. I izvješće Ađe zaštita radnika od rizika zbog izloženosti kancerogenim ili mutagenim tvarima na radu. Želi li se izvjestiteljica javiti za riječ? Kolege, to je pravo iz izvjestiteljice. Molim vas da to poštujete. Hvala predsjedatelju. Konačnim glasovanjem eh, po pitanju ove direktive eh, mi zapravo potvrđujemo da Europski parlament ima ogromnu ambiciju u zaštiti radnika Europske unije. Mi smo zaštitili eh, tako da smo uveli više od 30 novih tvari koje su kancerogene koje se moraju primjenjivati u narednih nekoliko godina. Zahvaljujući radu mog kolega iz odbora za zapošljavanje, posebice Krodo Loreno i Maridi Husto koji su bili su izvjestitelji e, na radu na prethodne dvije direktive, ali i svim izvjestiteljima u sjeni i svim članovima odbora koji su pokazali da ovaj parlament ima zaista velike ambicije kada je riječ o zaštiti građana. Hvala vam. Hvala vama kolegice. A sada stavljam na glasovanje sporazum. E, Pojmenično glasovanje otvoreno. Zatvoreno. usvojeno velikom većinom. Čestitam izvjestiteljici. Dakle, prvim e, zaključeno je pročitanje parlamenta. Izvješće Ajuto, zajednička pravila za određene vrste kombiniranog prijevoza robe između država članica. Imamo, evo, e, izvjestiteljica se javlja za riječ, izvolite. Hvala predsjedatelju. Dragi kolege, želim prije svega zahvaliti izvjestiteljima u sjeni iz raznih klubova koji su tijekom ovog dugačkog e, razrađivanja direktive e, su uvijek bili spremni za suradnju. Ovaj tekst koji je velikom većinom usvojen u odboru za promet je ključan korak u paketu za mobilnost zato što želimo e, osloboditi europske ceste od prijevoza robe i želimo ih prebaciti na druge načine prijevoza koji će biti održivi s ekološkog stajališta. Danas su europski građani ti koji prije svega zahtijevaju od nas zaštitu i poštovanje okoliša i zato želimo da Europski parlament glasa za održivije i e, ekološki prijevoz. I upravo zbog toga želim da danas podržite tekst kao što je usvojen na nadležnom odboru. Hvala vam. Zahvaljujem izvjestiteljice. Sada stavljam na glasovanje znači skupne amandmane nadležnog odbora za, protiv, suzdržani, usvojeno. 89 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 84 d za, protiv, suzdržani, odbijeno. 29 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 30 e, e, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Znači 85, 86 ne razmatraju, 87 poimenično glasovanje otvaram. Zatvaram. Odbijeno. 90 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 80. Dobro, provjerit ćemo 90D. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. 82 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 92 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 91 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 3 za, protiv, Suzdržani? Usvojeno. 88 se ne razmatra. Dakle, kao i ni 83, zato što je odbijeno 87, sada stavljamo pomenično glasovanje za prijedlog odbora. Zatvaram glasovanje. Znači, usvojeno, zaključeno je prvo čitanje i čestitam izvjestiteljici. Idemo na izvješće Baje Regner o informacija o porezu na dobit određenih poduzeća i podružnica. E, znači glasovanje o zaključivanju prvog čitanja. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Čestitamo dvijema iz, dvojima izvjestiteljima. Idemo na izvješće Novakov Krelo zajedničkim odredbama o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i drugim europskim fondovima. Stavljam na glasovanje zaključivanje u prvom čitanju za, protiv, suzdržani, usvojeno. Čestitam izvjestiteljima. Prigovor u skladu s člankom 105 stavak 3 poslovnika Znači, Fond za azil, migraciju i integraciju. Stavljam na glasovanje rezoluciju, cjelokupnu rezoluciju. Podsjećam vas da nam treba apsolutna većina. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Provjerit ćemo. Glasovanje otvoreno. Meni se čini da je to velika većina, ali ako želite mi ćemo to provjeriti. Glasovanje je zatvoreno. Usvojeno velikom većinom. Dakle, imamo e, instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza, isti način glasovanja kao i prije. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Idemo dalje na prigoro u skladu sa člankom 106 genetski modificirana soja MON 87751. Stavljam na glasovanje rezoluciju. Pojmenično glasovanje otvoreno. Glasovanje zatvoreno. usvojena. Onda imamo prigovor sada sa člankom 106, e, genetski modificirani kukuruz. Dakle, ista stvar, znači rezolucija u cijelini, pojmenično glasovanje otvoreno. Glasovanje zatvoreno. Usvojeno. Prigovor u stanu sa člankom 106 određene upotrebe biz e, due etilheksil Glasovanje o rezoluciji u cijelini, pojmenično glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. Onda imamo prigovor u sklanu s člankom 106 poslovnika. Znači, opet se govori o bis 2 etilheksilftalatu, znači prijedlog za rezolucije. Tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Onda imamo e, kromov trioksid, prigovor u skladu s člankom 106 poslovnika. Stavak 1, originalni tekst za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo, znači, po pitanju izvornog teksta. Otvaram glasovanje. Glasovanje zatvoreno. Odbijeno. Jako mala razlika. Idemo na stavak Dva, Dva dijela. Prvi dio za. Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo za prvi dio. Glasovanje otvoreno. Glasovanje zatvoreno. Usvojena. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbijeno. E, stavak 1, amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman, dobro provjerit ćemo, amandman 1, otvaram glasovanje. Glasovanje zatvoreno. Usvojeno. Amandman 2 za, protiv, suzdržani, usvojena. Amandman 3 za, protiv, suzdržani, usvojena. Dobro, provjerit ćemo amandman 3, glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojena. Uvodna izjava J, originalni tekst za, protiv, suzdržani, usvojena. E, uvodna izjava S za, protiv, suzdržani, usvojena. Uvodna izjava 2, V za, Provjerit ćemo za S. Mislim da je to ista većina. Glasovanje otvoreno. Zatvaram glasovanje. Da, isto, usvojeno. Znači V, izvorni tekst za, protiv, suzdržani, usvojeno. X za, protiv, suzdržani, usvojeno. Uvozna izjava Z za, protiv, suzdržani, usvojeno. A za, protiv, suzdržani, usvojeno. A, C, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Idemo s cijelokupne rezolucija, pojmenično glasovanje otvoreno. Zatvaram. Usvojeno. Zaključujemo znači reći Pa evo, samo bih htio reći, s obzirom e, da ste ovdje doista ubrzali, moramo čestitati prevoditeljima koji vas prate, iako nije lako. Li, molto i ja im također jako iskreno zahvaljujem. Zahvaljujem našim prevoditeljima na izvrstan posao koji svaki dan obavljaju. Sada ćemo zaključiti izvješćem Benife nakon razvoja nakon Evropskog proljeća smjernice za budućnost regije MENA. Dakle, odbor za vanjska pitanja, e, e, stavak 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 47, dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. 40. Dobro, provjerit ćemo drugi dio 47. Otvaram. Zatvaram. Usvojena. Stavak 48. Originalni tekst u dva dijela. Prvi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Drugi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Idemo sada pojmenično glasovanje za cjelokupnu rezoluciju. Otvaram. Zatvaram i usvojeno. Čestitam izvjestitelju i izvjestiteljici zahvaljujem e, svima vama kolege. Yes, <laughs> think so. <laughs> Riprendiamo l'ordine dei lavori. Dakle, nastavljamo sa dnevnim redom. Sada nam je na dnevnom redu izvješće zastupnice Fajon, popis trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva, u ovom slučaju Kosovo. Kolege, Prije nego što dam riječ zastupnici Tanje Pajon, lijepo vas molim da napustite vječnicu ukoliko nećete pratiti ovu raspravu. Molim vas da to učinite uh, u tišini iz poštovanja prema našoj izvjestiteljici. Hvala vam lijepa. Dajem riječ izvjestiteljici. Izvolite, draga Tanja. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Uvažene kolegice i kolege, ja se nadam e, da će e, dvorana utihnuti i da e, više neće biti buke budući da razgovaramo o vrlo važnoj temi. Molim vas, e, uvažene kolegice i kolege, e, da ako napuštate dvoranu, da to činite bez prevelike buke. E, prelazimo na sljedeću točku. Zastupnica Tanja Fajon. Hvala lijepa. Danas ponovno razgovaramo o temi liberalizacije viznog režima za Kosovo. Riječ je o vrlo osjetljivoj i zahtjevnoj temi. Kosovo je zadnja zemlja na području Zapadnog Balkana Eh, za koju još uvijek nisu ukinute vize i ne postoji mogućnost eh, slobodnog bezviznog putovanja u Europu. Eh, Posjećam da je Kosovo ispunilo sve zahtjeve za bezvizni režim prije puno vremena. Ovaj dom, Europski parlament, dao je zeleno svjetlo E, za bezvizni režim za Kosovo prije nekog vremena. Europska komisija priznaje da je Kosovo ispunilo sve kriterije i ja bih vas podsjetila da je Kosovu bilo nametnuto daleko više uvjeta nego bilo kojoj drugoj zemlji na Zapadnom Balkanu. Zadnja dva osjetljiva preduvjeta ispunjena su prije nekoliko mjeseci. Jedan od njih odnosio se na demarkaciju, odnosno granicu e, sa e, Crnom Gorom. To je bilo vrlo osjetljivo, ali uspjeli su to ostvariti. A isto tako ispunili su preduvjet koji se odnosi na suzbijanje korupcije e, na razini političkih elita. E, upravo zato što su ispunili zahtjeve preporučujem e, da se uvede liberalizacija, bez viz, e, liberalizacija viznog režima. Sve druge zemlje dobile su taj, tu liberalizaciju i mislim da će ovo biti vrlo važno za Kosovo, za kontakte ljudi, Eh, jer Kosovo je danas eh, najizoliranija zemlja na Zapadnom Balkanu. Mi danas ovdje govorimo o liberalizaciji viznog režima. Ne želimo ovdje govoriti o nekim drugim otvorenim pitanjima s kojima je suočeno Kosovo. Eh, naša pozornost mora biti posvećena onome što Kosovo radi na ovom području. Upućujem kritiku europskim vladama koje nisu ispunile svoja obećanja, a obećale su da nakon što Kosovo ispuni uvjete prijete da će doći do liberalizacije viznog režima. I zato postavljam e, pitanje vijeću, predstavniku vijeća, zašto to nisu stavili na svoj dnevni red? Kada to planiraju učiniti? Jer mi gubimo vjerodostojnost. Ova zemlja, e, i da budem iskrena, političari e, E, poduzeća ili potencijalni kriminalci, oni ne čekaju vizu, oni slobodno putuju. Mi ovdje govorimo o bezviznim putovanjima za one kojima je to potrebno. A tu postoje naravno i određena ograničenja. E, ljudi na Kosovu su svjesni toga. Kampanja je u toku, a mi moramo ispuniti ono što smo obećali. Podsjetila bih vas i na neke druge slučajeve kada smo predvidjeli bezvizni režim za Ukrajinu i druge zemlje zemlje. To je bila odluka koja se donijela lako preko noći, a sada dolazi do blokade za malu zemlju na Zapadnom Balkanu bez nekih valjanih razloga. I zato bih pozvala sve vas da to učinite. Sada smo pri kraju saziva i molim vas da sutra potvrdimo onaj mandat koji ste mi dodijelili i da donesemo odluku kojom podupiremo liberalizaciju viznog režima za Kosovo. Ponavljam, Kosovo je ispunilo sve preduvjete, Europska komisija to priznaje e, i e, radi se o europskim vladama koje ovdje ne postupaju. E, previše je slučajeva u kojima europske države blokiraju vjerodostojnu europsku politiku. A bezvizna politika iznimno je važna. Riječ je o opipljivom pitanju. Meni je jasno da su građani Kosova frustrirani. Oni e, imaju osjećaj da smo od njih tražili da nešto naprave, oni su to napravili, a mi sada nismo spremni odraditi svoj dio. Ne, Europski parlament, mi smo odradili svoj dio posla, sada e, su na redu europske vlade. I moja je poruka za sutra da e, zaključimo prvo čitanje, da damo potporu jer građani Kosova nas gledaju, gledaju nas s velikim očekivanjima i nadanjima. Hvala. Hvala, draga kolegice. Ispričavam se još jednom što je na početku bilo e, buke, a sada u ime komisije dajem riječ povjereniku Avramopoulosu. Izvolite. Grazie, signor Presidente. Hvala predsjedatelju. Poštovane kolegice i kolege, Drago mi je što je na dnevnom redu e, rasprava o liberalizaciji viznog režima za državljane Kosova. Još jednom zahvaljujem izvjestiteljici, zastupnici Fajon na ustrajnom radu i osobnom angažmanu i naporima koje je uložila kako bi e, dala podršku ovom prijedlogu. Od pokretanja dijaloga u pogledu liberalizacije viznog režima 2012. godine e, komisija je tjesno surađivala s Kosovom i pružala potporu nadležnim tijelima kako bi ispunili sve kriterije što se tiče e, programa rada na ovom području. U zadnjem izvješću od 4. svibnja 2016. konstatirali smo da je Kosovo poduzelo bitne korake prema e, bezviznom režimu. Zato smo e, predložili, kao što se možda sjećate, da ukinim, ukinemo zahtjeve za vizom za građane Kosova i to e, na način da od datuma usvajanja prijedloga od strane e, Vijeća i parlamenta da će Kosovo priznati e, sporazum o demarkaciji granice sa e, Crnom Gorom i da će osnažiti borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije. E, dvije godine kasnije, u srpnju 2018. nastavno na napore koji su uloženi i napredak koji je ostvaren, komisija je potvrdila da je Kosovo ispunilo sva mjerila i preduvjete programa za liberalizaciju viznog režima, a to obuhvaća i dva upravo navedena preduvjeta. E, mi smo stoga pozvali vijeće i parlament e, da e, krenu korak dalje što se tiče ovog prijedloga. Zahvaljujem ovom domu na promptnoj potpori koju ste pružili našem prijedlogu. Podsjetio bih E, da je zaključenje sporazuma o granici sa Crnom Gorom velik korak prema naprijed i to nije bilo jednostavno učiniti. E, riječ je o vrlo osjetljivom političkom pitanju i to treba jasno reći. Postoji niz država članica koje su izrazile zabrinutost zbog rizika od migracija građana Kosova i e, istaknuli su potrebu da učimo iz iskustava iz prošlosti. Svjestan sam te zabrinutosti i mogu to razumjeti i Kosovo je svjesno toga. Oni su spremni surađivati u suradnji sa nekoliko država članica izravno kako bi se ublažili ti rizici. E, mi e, potičemo e, tijela na Kosovu kao prvo da provedu sva mjerila i preduvjete, da osnaže zakonodavni okvir za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala i kao treće da rade na području migracija i e, na području sigurnosti, a isto tako da jasno izvijeste svoje građane o pravima i obvezama u sklopu bezviznog režima. Poštovane kolegice i kolege, podsjetio bih da je Kosovo jedina e, partnerska zemlja na području Zapadnog Balkana koja nema e, bezvizni režim. Dakle, njihovi građani e, su građani, jedini građani koji ne mogu slobodno putovati u Europu. Naravno, e, Cijeli paket nosi sa sobom prava i obveze. E, kosovska tijela svjesna su toga. Oni su odradili svoj dio posla i ja sam uvjerena da će i dalje nastaviti raditi u istom duhu. Računam na to e, da će zastupnici ovog doma utjecati na vijeće i da će vrlo brzo doći do pregovora i da će sporazum vrlo brzo biti ostvaren. Hvala. Zahvaljujem. A sada u ime Odbora za vanjske poslove dajem riječ zastupniku Šoltesu na jednu minutu. Prozim. Hvala. Grazie, prezidente. E, kod stalni za Kosovo Hvala lijepa. Kao stalni izvjestitelj za Kosovo na odboru za vanjske poslove želio bih reći da se Kosovo uspješno nosilo sa brojnim izazovima. Prije godinu dana uspjeli su ratificirati sporazum o granici sa Crnom Gorom. To je doista bio veliki uspjeh jer se prvo morao ostvariti interni e, sporazum i to je zapravo bio zadnji korak i zadnja faza prema liberalizaciji viznog režima. Ostvaren je osim toga i napredak e, na području suzbijanja korupcije organiziranog kriminala, a Europa e, je potvrdila da su ostvarene sve potrebne mjere. Međutim, nismo išli korak dalje i nije ostvaren napredak. E, dalo je zeleno svjetlo za liberalizaciju viznog režima, međutim e, ovo pitanje još uvijek e, nije uvršteno na dnevni red vijeća. Ovdje postoje dva partnera, dvije strane. Jedna je ispunila svoje obveze, druga ne. U takvom slučaju e, gubi se na vjerodostojnosti, a postoji naša obveza da to učinimo prema građanima Kosova. Hvala. Zahvaljujem, dragi kolega. Sada započinjemo seljenjima u ime političkih klubova, u ime Pučana. E, zastupnik Ahmed Ademov, imate tri minute, izvolite. Уважаеми господин председател, od началото na dijaloga među Komisije i Kosovo za liberaliziranje... Hvala lijepa. E, što se tiče e, dijaloga na ovom području, postojala su četiri izvješća. U svibnju 2016. Europska komisija podnijela je dva prijedloga e, kako bi Kosovo ratificiralo sporazum o granici s Crnom Gorom a e, drugi preduvjet odnosio se na borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije. Oba ta preduvjeta su ispunjena i to je ono što možemo pročitati i u izvješću komisije. E, činjenica je da je Kosovo moralo ispuniti ukupno 95 e, kriterija i sve je to odrađeno. E, trebamo odati priznanje kosovskoj vladi zbog uloženih napora, a došlo je krajnje vrijeme da građanima Kosova pokažemo da nam je stalo do naših prijatelja i unutar i izvan Europske unije. Osim toga, moramo pokazati da ukoliko su ispunjeni preduvjeti koje smo zadali, da smo mi spremni ispuniti dana obećanja. U ovom slučaju to znači da bi građani Kosova trebali dobiti mogućnost e, putovati u Europsku uniju slobodno bez vize. Kao što je spomenuto, Kosovo je jedina zemlja na području Zapadnog Balkana koja, e, koja još uvijek E, nije odobren bezvizni režim. Naravno, liberalizacija viznog režima nema nikakve veze sa e, kriminalom. Podsjetila bih e, da je Kosovo potpisalo razne sporazume i radi na podizanju razine svijesti o odgovornostima koje su povezane sa bezviznim putovanjima. E, provode se i preventivne mjere. Kosovo je uvelo i zakonodavni okvir kojim se obuhvaćaju sve vrste terorizma, e, Isto tako međunarodni instrumenti za borbu protiv kriminala i protiv terorizma. Istaknula bih da je Kosovo Istaknuo bih da Kosovo ispunjava e, sve zahtjeve i da uspješno provodi nadzor nad granicom, e, e, osigurava javni red e, i sigurnost. I upravo zato trebamo podržati liberalizaciju viznog režima. Zahvaljujem. Sada u ime socijaldemokrata dajem riječ zastupnici Zipel. Imate dvije minutu, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Poštovane kolegice i kolege, već prije tri godine komisija je predložila liberalizaciju viznog režima za Kosovo. E, već u to doba komisija je bila uvjerena da će Kosovo ispuniti zadnje preduvjete za liberalizaciju viznog režima, da će to učiniti pravodobno. I komisija je to potvrdila već e, prošlog srpnja. Pa ipak danas ne glasujemo o rezultatu trijaloga. Program aktivnosti za liberalizaciju viznog režima predočen je za Kosovo četiri godine kasnije u odnosu na druge države, a još uvijek neke države blokiraju pregovore. Zbog toga je Kosovo izolirano i to usporava njihove, e, njihovu integraciju u e, Europu. Kako objasniti građanima Kosova e, da Europska unija uvijek iznova izvlači neke nove kriterije, a već su ispunjeni svi zadani kriteriji za liberalizaciju viznog režima. Ovakvo stajalište neće e, doprinijeti e, povećanju vjerodostojnosti Europske unije. Naprotiv, doći će do gubitka vjerodostojnosti Europske unije. Obećanja koja smo dali građanima Kosova moraju se ispuniti. Da, Postoje neke e, države članice Europske unije koje nisu priznale Kosovo kao državu, Međutim, e, za liberalizaciju viznog režima nije potrebno priznanje države. Ono što je potrebno je priznati putovnice, putne isprave koje su već sada sigurne. E, ne smijemo dalje odugovlačiti. Pretpostavke za liberalizaciju viznog režima su ispunjene. E, parlament je tu zauzeo jasno stajalište krajnje je vrijeme da vijeće koje opet nije ovdje zastupljeno E, ukine svoju blokadu e, kako bi Europska unija u cjelini mogla održati svoju riječ. Hvala. Zahvaljujem sada u ime Europskih konzervativaca i reformista dajem riječ zastupniku Vistisenu. Izvolite, imate minutu i polu. Gode, både konkrete og generale grunde til at være skeptisk øh, øh, i forhold... Postoje neki razlozi zašto sam skeptičan u odnosu na liberalizaciju viznog režima za Kosovo. Kao prvo, e, postoje tu neki temeljni problemi. E, postoji određeni broj država članica Europske unije koje nisu priznale Kosovo kao samostalnu državu. Upravo zato e, Vijeću je jako teško ukinuti postojeću blokadu. Međutim, ono što mene i moje kolege u ECR-u posebno brine je težište na jednostranoj liberalizaciji viznog režima. Što se tiče organiziranog kriminala, e, vidjeli smo da na Zapadnom Balkanu općenito postoje veliki problemi e, i upravo zato smatram e, da bi bilo doista razumno zadržati vize u ovom slučaju. Osim toga, Mene osobno zabrinjava sve veća radikalizacija koja se širi na prostoru Zapadnog Balkana. E, govoreći o glavnom pitanju, a to je sigurnost europskih građana, mislim da moramo biti vrlo oprezni Vizni e, zahtjevi tu su vrlo važni što se tiče filtriranja onih e, koji imaju pravo ući u Europsku uniju. Mislim da posebno moramo raditi i na e, sporazumima o povratku umjesto da radimo na liberalizaciji. Hvala. Zahvaljujem, sada u ime e, Aldea, znači zastupnica Mlindar, imate dvije minute. E, Hvala vam lijepo, gospodine povjereniče. Ja bih na samom početku zahvalila izvjestiteljici Tanji Fajon i svim izvjestiteljima u Sijeni koji su radili na ovom dosjeu. Na ovome se radi još od 2016. godine u Europskom parlamentu, već je tada Europska komisija predložila da se uvede bezvizni režim za e, državljane Kosova, te da se oni e, stave na popis e, viza za kratki boravak. Komisija je najavila u srpnju prošle godine da su dva najvažnija kriterija za bezvizni režim ispunjena. Kao prvo, ratificiranje e, sporazuma granici s Crnom Gorom i E, Kosovo je također poboljšalo rezultate u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala. U rujnu je parlament glasovao za ulazak u međuinstitucijske pregovore, a sutra ćemo glasovati kako bismo zadržali ovaj stajalište pozitivnim i kako bi se za vrijeme sljedećeg saziva ovo moglo realizirati. Kosovo je izolirano već predugo u smislu liberalizacije viznog režima. To bi trebao biti jedan e, fer sljedeći korak za tu zemlju. Pogodnosti bezviznog režima su brojne. To bi omogućilo kontakte među ljudima, unaprijedilo profesionalnu razmjenu poboljšalo partnerstva u gospodarstvu i osnažilo kulturne i društvene veze između Europske unije i Kosova. To bi također pomoglo Europskoj uniji da promiče reforme u trećim zemljama vezano uz poštivanje temeljnih prava i vladavinu prava. Ovaj e, bezvisni režim bi isto tako moglo obeshrabriti krimčare ljudima čije usluge više neće biti potrebne. Apeliram na države članice i na vijeće da usvoje stajalište što prije kako bi se konačno moglo krenuti u pregovore. Nema pravila nema razloga da se ne omogući građanima Kosova da slobodno putuju šengenskim područjem. Hvala. A sada u ime Zelenih i Slobodnog Hrvatskog saveza zastupnica Valera, izvolite. Zahvaljujem. Otkad je u veljači 2018. godine e, znači Kosovo proglasilo svoju neovisnost, sud iz Haga je zaključio da to nije protivno međunarodnom pravu. E, Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je na snazi sa svim državama Zapadnog Balkana, uključujući i Kosovo, no neke države kao što su Slovačka, Rumunjska, Cipar, e, Grčka i Španjolska, Njemačka, Španjolska ne priznaju Kosovo. Kosovo je jedina država na tom području koja nema tu privilegiju liberalizacije vižnog režima s Europskom unijom. E, jasno je da su oni obavili svoj dio posla, sada je na nama red. Ja se u potpunosti slažem s onime što je rekla izvjestiteljica u smislu da e, danas nas ovdje ne smije povoditi nekakva politička struja i da ne smijemo razmišljati o nekim drugim kontroverzama kada je riječ o liberalizaciji viznog e, režima. Dakle, činjenica da neke države nisu e, priznale njihovu neovisnost je neprihvatljiva i smatramo da bi one bez obzira na to trebale glasovati za liberalizaciju viznog režima za Kosovo. Zahvaljujem. A sada u ime Ujedinjene Evropske ljevice dajem riječ e, zastupnici Verža. Imate dvije minute. Izvolite, Marija Kristina. Hvala. Kosovo je zemlja koja ima manje od dva milijuna stanovnika. Ova zemlja je proživjela rat i bilo je više od 13 tisuća žrtava. To je jedina zemlja na Balkanu koja nema bezvisni režim za kratki boravak, e, da kako, budući da je to jedino u nadležnosti Europske unije. Crna Gora i Srbija 2008. E, imaju taj besvjesni režim, tako da je Kosovo trenutno izoliran u tom pogledu. Zatražilo se od Kosova da e, ispuni više kriterija nego što se to tražilo od bilo koje druge zemlje. To je učinjeno. 2016. komisija je podnijela zakonodavni prijedlog. Mi obično brzo ratificiramo sporazume o liberalizaciji čak i za neke otoke kao što su Tonga i slično, Karibati i još neki drugi otoci e, jer se, za, koje, za čije državljane postoje male šanse da dođu u Europsku uniju. Međutim, to je za neke učinjeno za neke privilegirane turiste. Bez nije sve savršeno, međutim Kosovo je uložilo velike napore, mnogo više od onoga što se tražilo od susjednih zemalja. Često se govori o korupciji u pravosudnom sustavu, međutim susjedne zemlje ne postižu bolje rezultate. Evropski parlament je odradio svoj posao, prijedlog Europske komisije je usvojen u rujnu 2016. godine, a pregovarački mandat odbora Libe potvrđen je na plenarnoj sjednici 2018. godine, međutim vijeće još uvijek nije usvojilo mandat, pregovarački mandat. Pet država članica još uvijek ne priznaje Kosovo. Na naš klub je za liberalizaciju viznog režima i za slobodu kretanja. Mi ne bismo htjeli da Kosovo bude izuzetak i iz tog razloga podržavam prijedlog izvjestiteljice kojoj zahvaljujem posebno na upornosti. Hvala. Merci beaucoup, grazie mille. Hvala puno. A sada u ime Europe nacije sloboda zajem riječ zastupniku Žilstri. Imate minutu i pol, izvolite. Zahvaljujem izvjestitelju. E, iz jasnih, e, iz ne baš jasnih razloga komisija želi davati najveći mogući broj bezviznih režima, sada se to odnosi i na Kosovo. Riječ je o regiji u kojoj su građani proglasili neovisnost koju nisu priznale sve države članice. Također ima jako puno i problema sa kriminalnim organizacijama koje dolaze s Kosova, a Europska unija hoće njima otvoriti granicu. Dakle, e, znači, evropska vizija po pitanju uspostave prava e, države, znači vladavine prava na Kosovu nije upalila. Došlo je do e, zapravo utvrđivanja e, puteva trgovaca drogom i oružjem. Ali države članice to ne žele vidjeti, zatvaraju oči pred činjenicom da mnogi kriminalci koriste upravo te puteve koji prelaze preko Kosova. To je dokazano na licu događaja. Dakle,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 dođe do jedne pogreške, to više neće imati smisla. Mi smo ovdje ti koji moramo očuvati sve te rupe u Europi. I upravo zato smatramo da je nužno zadržati e, vizni režim. Ako većina Europskog parlamenta je za tako nešto, ja mislim da će to po meni biti iznimno e, nevjerojatno i mi ćemo glasovati protiv. Sada dajem riječ zastupniku Epitideius na jednu minutu u ime neovisnih članova. Zahvaljujem predsjedatelju. Koje su prednosti e, zapravo tog bezviznog režima za E, Evropsku uniju. Kada govorimo o ukidanju viza za Kosovo, e, nama je jasno što se želi pomoći, postići, ali također želimo zajamčiti da je takva odluka sigurna s obzirom da je riječ o zemlji koja još uvijek nije u potpunosti sigurna. Da, kosovska vlada je puno toga napravila, ali još uvijek nije ispunila sve zahtjeve. Nisu napravili dovoljno pomaka u borbi protiv e, organiziranog kriminala. I također imamo jako puno e, stranih boraca koji proizlaze iz te i susjednih e, zemalja. Dolazi do stalnih problema koji su vezani i uz granicu sa Srbijom, odnosno e, postavlja se i čitav niz carina koje se nameću na proizvode koje se uvoze iz Srbije. Također su nerazriješeni odnosi i s Albanijom. Znamo da postoji e, čitav niz ekspazionističkih tendencija i zato smatram da je potpuno nemoguće e, da razgovaramo i o priznanju